Mes chers collègues, bonjour. Allô Dragi kolega, dobar dan. Très bien. Pour commencer cette année... Vrlo dobro. Na početku ove godine danas ste bučni. Želim vam zaželjeti sve najbolje u ovoj 2018. godini. Nadam se da ćete uživati u dom zdravlju, u sreći i u uspjehu u svemu što ćete poduzimati i naravno i u svemu što ćemo raditi ovdje unutar ovog odbora za promet i turizam. Usvajanje dnevnog reda. Imamo prijedlog dnevnog reda kojeg možemo usvojiti. Ako nema prigovora, nema. Nemam nikakvih priopćenja za vas i onda ćemo odmah krenuti sa paketom za mobilnost što se tiče cestovnih naknada. Imamo izvjestiteljicu gospođu Rvodalon Bonfoy, imamo gospođu Klun, gospodina Salinija kojeg ne vidim ovdje. I dragi kolege, sada ćemo započeti s našim radom sa nizom zakonodavnih prijedloga koji se tiču cestovnog e, prometa. Ovdje u našem biznesnom žargonu to nazivamo paketom za mobilnost broj 1. To je vrlo važan rad zato što se to tiče života desetaka tisuća profesionalnih vozača kao i konkurentnosti na tisuća prijevoznih poduzeća svuda u Europskoj uniji. Imamo dakle veliku odgovornost prema svim tim osobama i svim tim poduzećima. Osim tih aspekata koji su izuzetno važni, također trebamo imati na umu i sve aspekte koji su vezani uz mobilnost i prije svega uz okoliš. Onečišćujuće emisije i dakle zdravlje naših građana ili pak klimatske promjene, sve to će djelomično ovisiti o načinu na koje ćemo mi to imati na umu kako ćemo mi organizirati mobilnost na cestama ili u okviru e, multimodalnosti. Kažem vam, imamo veliku odgovornost i moramo krenuti s našim radom u duhu dobre suradnje i prije svega u jednom duhu gdje ćemo saslušati sve strane. Važno je kako bismo zajamčili da će se ovo zakonodavstvo koje će se usvojiti da će biti doista važno saslušati, treba za to sve, sva gledišta, treba dobro razmisliti, treba dobro odlučiti za sve građane, počevši od onih koji rade na našim cestama. Kažem vam, ne možemo se dopustiti da odlučimo o nekim idejama koji će biti e, više ideološki utemeljeni. Računam na vas. Što se tiče toga kako ćemo organizirati raspravu, krenut ćemo po prijedlogu. Dakle, kao prvo ću kao inače dati riječ izvjestitelju, zatim izvjestiteljem u sjeni, te zatim svim zastupnicama koji žele se javiti za riječ. Nakon toga ćemo saslušati izvjestitelja iz e, Europskog gospodarskog socijalnog odbora, kojeg pozdravljam, koji je ovdje tu među nama danas, i Europskoj komisiji. Raspravu će zaključiti izvjestitelj, kao prvo imamo prijedlog direktive pod nazivom Eurovinjete. Tu je gospođa Voda Lon Bonfoy, naša sesterica. Dobar dan. Zatim, za, što se tiče prijedloga o porezivanju e, motornih vozila, tu je gospođa Dedi Klu, naša izvesteljica, pozdravljam vas. I na kraju imamo prijedlog o interoperabilnosti cestarina, sustava za cestarina, tu je gospodin Massimiliano Salini, izvjestitelj. Imamo određen vremenski okvir za sva ta tri prijedloga i moram vam reći da ću biti jako stroga što se tiče toga koliko će tko govoriti za riječ, jer se moram pominuti da imamo dovoljno vremena za raspravu za sva ta tri prijedloga. I bez odgode ću sada kao prvo dati riječ, malo smo promijenili poredak. Prvo ćemo dati riječ našem gostu gospodinu Kulonu. Dobrodošli, vi ste predsjednik odjela za promet u e, EXU. Daću vam riječ na jednu minutu. Gospodine Kulone, molim vas da budete jako kratki, da nam kažete kako mislite da bi trebala izgledati suradnja između e, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i odbora TRAN. U svakom slučaju dobrodošli u našem odboru. Izvolite, odmah ću vam sada dati riječ. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Vrlo jednostavno. Danas, kada se radi o ovakvoj temi, ne možemo zapostaviti jedan dio Europske unije i njenih predstavnika. Bilo da se radi o komisiji, o Europskom parlamentu, o predstavnicima civilnog društva, a to je Europski gospodarski socijalni odbor, svi moraju raditi u simbiozi, jer je ova tema vrlo važna, kao što ste i rekli, gospođo predsjednice, tu se radi o tome da treba postići ravnotežu između gospodarstva, nam je to važno kako bi dobro funkcionirala Europska unija, ali isto tako i s druge strane sa okolišem. E, to, se, to se tiče našeg života u budućnosti i naše djece. Zatim isto tako treba imati na umu i sve one radnike, njih na tisuće koji imaju pravo raditi u dobrim uvjetima danas. Gospođo predsjednice, hvala vam na tome što ste me ugostili Vjerujem da je ovo danas samo jedan prvi korak i da ćemo e, nakon ovoga moći nastaviti raditi zajedno. To je potrebno za Europsku uniju i za sve njene građane. Hvala vam lijepa gospodine Kulone. Dobro smo se počeli s ovom novom godinom. Što se tiče vašeg angažmana, zahvaljujem vam na entuzijasmu. Onda krećemo s raspravom. Prvo ću dati riječ gospođi Revodalon. Zatim ću dati riječ izvestiteljima u sjeni i drugim članovima odbora koji se žele javiti za riječ. Gospođo Rovodalon, izvolite imate riječ. Hvala vam gospođo predsjednice, dame i gospodo, dragi kolege. Prije nego što krenem sa izlaganjem našeg izvješća, dopustite mi da vam iznesem jedan prijedlog. Naime, htjela bih vam predložiti da promijenimo ovaj naslov teksta bilo u direktivi o e, to jest u direktivi o naknade jer ako koristimo pojam eurovinjeta, a tu se radi o direktivi gdje se zapravo radi o tome da izađemo iz tog sustava eurovinjete, to nema smisla i to sprečava dobro svačanje tog teksta kako nama tako i našim građanima. Taj prijedlog e, nije jedan od glavnih elemenata u mom izvješću, ali mislim da je utemeljeno i e, htjela sam tu vam iznijeti to razjašnjenje. Danas ova direktiva o europskim naknadama uspostavlja solidan okvir za borbu protiv diskriminacije među eh, onima koji imaju negdje boravište, koji nemaju negdje boravište u okviru cestovne mreže Europske unije, ali nažalost nije u potpunosti uspjela ostvariti ciljeve iz bijele knjige o prometu u smislu toga da se u potpunosti uh, primjenjuje načelo zagađivač plaća i korisnik plaća. U tom kontekstu, kao što sam već rekla, imamo prijedlog Europske komisije koji je dobar prijedlog. E, proširuje se područje primjene na sve, sva teška teretna vozila, uključuju se lagana vozilja, imamo e, polako izlazak iz sustava vinjeta, imamo primjerice prijedlog naknade za prometnu zagušenost, zatim e, da se naknade plaćaju prema emisijama CO2. To su sve mjere koje će nam učiti da bolje uzmemo u obzir stvarni učinak na infrastrukturu i da bolje procijenimo i okolišni učinak cestovnog prometa. Europska komisija bavila dobar posao, ali ipak mislim da nije u potpunosti sjedila svoju logiku. Kao prvo, komisija predlaže da se zabrane vinjete, ali bez jamstva e, kako bi se taj sustav doista zamijenio sa nekim drugim naknadama koje se temelje na udajnosti. Kao drugo, komisija predlaže da se e, laka vozila uključe u područje primjene, ali vidimo da postoji mogućnost e, opet diskriminacije prema kategorijama vozila. U tom smislu ono što ja predlažem je da kao prvo ne samo zabranimo vinjete za teška teretna vozila, već da ih zamijenimo sa naknadama koje će se temeljiti na udaljenosti. A zatim u jednoj drugoj fazi, nakon što se ukloni 2026. godine sustav za laka vozila, da onda bez diskriminacije primjenjujemo naknade na sve kategorije vozila. Rečeno drugim riječima, od 1. siječnja 2026. godine naknade će se odnositi ne samo na teška teretna vozila, već na sva lagana vozila, uključujući i e, motore. E, naravno, imat ćemo diferenciran pristup naknada prema vrsti vozila, to je osnovno načelo. To je ambiciozan prijedlog, ali potreban ako želimo biti dosljedni sa ciljevima što se tiče suzbijanja diskriminacije među različitim sudionicima u prometu i ako želimo imati potpuno primjenu načela korisnik plaća. Sada što se tiče primjene načela zagađivač plaća. Ja predlažem da se uvede jedna naknada na cjelokupnu mrežu TNT-a uz onu naknadu za korištenje infrastrukture. Uz istu logiku od 1. siječnja 2006. godine e, želim da se ta naknada primjenjuje također na sva vozila. Što se tiče ta velika dva načela, zagađivač plaća i korisnik plaća, treba razmišljati o prihvatljivosti i o transparentnosti sustava naplate naknada. To je nešto što mi je vrlo važno što samo se mog izvješća. Kako bismo povećali prihvatljivost e, tih sustava naknade, ja predlažem e, nekoliko stvari. Kao prvo, ja sam uvjerena da kada bismo e, obavezno preusmjeravanja sredstva iz tih naknada na poboljšanje infrastrukture i na održivu promet, kako kada bismo tako postupili, onda mislim da bi bila veća prihvatljivost eh, tih naknada. Kao drugo, kako, kako bismo eh, zajamčili socijalnu inkluziju, predlažem da imamo različite popuste od 13 do 50% za česte korisnike, prije svega kada se radi o rubnim dijelama velikih aglomeracija. Kao treće što se tiče teritorijalne kohezije, tu predlažem da se više fleksibilnosti ponudi državama članicama ili teritorijalnim tijelima koje su nadležna za ovo kako bi se uzeo u obzir e, učinak e, cestarina na e, ultraperiferne regije. Isto tako sredstva iz naknada treba iskoristiti unutar teritorija gdje su te naknade prikupljene što će povećati legitimnost tih naknada. Isto tako kako bismo povećali prihvatljivost naknada za autoprijevoznike, uvodim u tekst e, obavezu da moraju postojati e, sigurni parkinzi e, i imamo i više nekoliko elemenata što se tiče sestarina. Dakle, moramo imati transparentno što se tiče toga kako se sredstva od naknada iskorištavaju e, i kako se e, radi na infrastrukturi. Treba imati jedno nezavisno tijelo koje će se baviti sa tom transparentnošću, sa cijenama naknada i sa prikupljenim iznosima. Možemo nekoj e, Europskoj agenciji provjeriti tu zadaću koja bi se bavila dakle, kopnenim prometom. Mislim da bismo trebali isto tako pojednostaviti Um, način na koji se diferenciraju te naknade i trebamo smanjiti administrativno opterećenje. Um, ne bismo trebali imati pretjeranu obvezu izvještavanja prema Europskoj komisiji. Predlažem također da imamo i naknade za vanjske troškove uh, kako bismo riješili problem zagušenosti prometa. Mislim da moramo imati na umu sve ove prijedloge koji se tiču toga kako možemo jačati vidljivost i transparentnost tih cestarina. To će biti važno, pogotovo ako želimo te naknade primijeniti na sve kategorije vozila. Na kraju zahvaljujem svim osobama s kojima sam imala konstruktivnu suradnju. Želim zahvaliti i e, službama Europske komisije s kojima sam bila cijelo vrijeme u kontaktu. Posebno zahvaljujem vam asistentu i asistentu našeg kluba i svima onima koji su sudjelovali u izradi ovog prvog nacrta i sada ću vas sada saslušati, dragi kolege, dragi su izvjestitelji, kako bismo zajedno mogli iznijeti onda jedan ambiciozan prijedlog. Hvala vam. Hvala vam lijepo, gospođo Revodalon. I sada odmah krećemo s raspravom. Izvjestitelji u sjeni su prvi. Gospodin Bach, izvolite, imate tri minute. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Odmah na početku bih eh, htio zahvaliti izvjestiteljici na izlaganju i na izvješću. Želim reći da ju podržavam što se tiče danjeg postupanja i daljnjeg rada. A i ova izmjena naslova, mislim da je to nešto što je potpuno primjereno, ne možemo tu više govoriti o eurovinjetama, kada zapravo želimo ukinuti vinjete. Parlament je u nekoliko rezolucija, pa i u knjizi o prometu, reklo da je za ovo stajalište zagađivač plaća i korisnik plaća. Mi smo tražili konkretno zakonodavstvo koje će se moći provesti. Europska komisija je izašla u susret toj našoj želji te je iznijela, kao što sam već rekao, dobar prijedlog koji ide u dobrom smjeru. No, žalim zbog toga što, kao što je izvjestiteljica rekla, Europska komisija nije uspjela osigurati to da ta sredstva budu namijenjena za određenu svrhu. Što se tiče izvješća izvjestiteljice, tu želim reći da je ovaj prijedlog jako ambiciozan, jako hrabar. I da, tu i tamo mislim da je ona možda pomalo otišla i predaleko, ali dobro. To je sada na početku jedan dobar pristup i mislim da ćemo onda uspjeti naći i dobru težu. Mm, htio bih naglasiti na tome nekoliko točaka, dakle da se sporedne ceste u to uključe, mislim da je to problematično. Naravno da razumijem te, tu argumentaciju da bi onda vozači mogli pribjeći sporednim cestama kako bi izbjegli plaćane cestarine, ali da se područje primjene proširi na te sporedne ceste, mislim da je to ipak donekle upitno pa i među nama unutar kluba EPP-a. Prijedlog izvjestiteljice da se uzme obzir socioekološki čimbenici kada se radi o izračunavanju naknada. Tu si postavljam pitanje kako da te naknade izračunavamo, kako da to konkretno stavimo u praksu. Zatim e, onaj popust od 50% za korisnike cesta koji se kreću na posao ili s posla. Mislim da bismo o tome trebali još malo ozbiljnije razgovarati zato što mislim da će to definitivno dovesti do velikog administrativnog opterećenja i postavljam si pitanje možemo li tu pronaći neko rješenje ili s ovime samo stvaramo još jedan dodatni problem prijedlog da se naknade za e, osobno vozilo izračunavaju prema emisijama CO2. Mislim da je to isto tako problematično i mislim da je ovdje prijedlog Europske komisije realističniji mogu podržati, to smatram da je pozitivno, da trebamo, da imamo taj prijedlog da svako prometno sredstvo koje koristi ceste da se treba obuhvatiti ovim sustavom i zbog toga se slažem i s time da se i e, autobusevi i motori uključuju to, iako tu moramo još to donekle prilagoditi. A izvjestiteljica je to djelomično već učinila što se tiče autobuseva. Pozdravljamo isto tako i to da se i e, mala teretna vozila, dostavna vozila uključuju u to. Mi u parlamentu već neko vrijeme vodimo detaljniju raspravu o tome da ne mogu i ta mala teretna vozila voziti, a da ništa ne plaćaju, da tako sprječavaju pravedno natjecanje. A i definiciju. Gospodine Bahe, molim vas da zaključite. Pogledajte vrijeme. U redu, jako dobro. E, problematično je za nas i to da se u to uključe i troškovi nesreća. To je vrlo zanimljiv aspekt o kojem trebamo još e, poraspraviti. Zatim e, stajalište iz EXO-a da se traži više prihvatljivosti, više transparentnosti za građane. To smatram da je dobrodošlo. To je izvjestiteljice su tako već uključilo u svoj prijedlog i mislim da će vrlo važnu ulogu tu e, igrati i to da se ta sredstva iskoriste za određenu svrhu. Tu moraju države članice nešto napraviti kako bi se povećala prihvatljivost tih sustava među građanima. Kao što sam rekao, veselim se daljnjoj suradnji. Imao sam ovdje još nekoliko točaka, ali predsjednica je jako stroga i već me grdo gledate, moram zaključiti. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine Bahe. Ne znam ni jednog predsjednika odbora koji daje dvije minute više vremena za govor. Evo, to nije baš jako strogo, to je sada ovako na početku nove godine. Petar Van Dalen ima riječ. Izvolite, tri minute. Hoćete li uspjeti tako postupiti? Da, u redu. Dobar dan. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospođo steljice. Prijedlog izvjestiteljice je ambiciozan što se tiče sadržaja i što se tiče vremenskih rokova. Ja to kažem, gospođo predsjednice, zato što mi kao klub još uvijek e, trenutno proučavamo sve ove teme koje se spominju u ovom izvješću, dakle e, kod nas je ta rasprava još u tijeku. Poštujem ambicije izvjestiteljice, ali samo do određene granice. Nisam sigurna što se tiče toga da se područje primjene direktive promijeni, čime bi se onda pokrili i e, motori. Ne znam je li to mudro. A još jedna druga točka ticala se pitanja socioekonomskih e, uvjeta korisnika i da naknade ovisi o tome. Mislim da ćemo s time ući u beskrajne rasprave, stoga tu pomalo dvojimo oko toga. A i znate, gospođo predsjednice, da imamo ovdje prijedlog jednog posebnog tijela za cestovni promet što mi ne podržavamo. Niti podržavamo ideju da se naknade primjenjuju i na e, sekundarnu cestovnu mrežu. To je dakle nekoliko točaka koje smo mi htjeli spomenuti. S druge strane mislimo da je dobro to što je izvjestiteljica rekla da moramo imati dobar temelj za izražavanje naknada i da je slijedila prijedlog komisije što se tiče toga da se treba poštivati načelo zagađivač plaća. Mi smatramo da je to važno načelo. Što se tiče toga da se prikupljena sredstva iz naknada odrede za određenu svrhu, u mom klubu tu vladaju različita mišljenja. Mislim da je dobra ideja da se prikupljena sredstva vežu uz e, poboljšanje infrastrukture, ali drugi kažu da je to pitanje subsidijalnosti te da to ne bi trebalo e, uređivati na ovoj razini i stoga dobivam e, različite povratne informacije o tome. Sretan sam zbog toga što je rekla da tamo gdje se primjenjuju naknade, gdje se one prikupljaju, da se moramo e, pobrinuti da onda uz te ceste postoje i e, sigurna parkirališta. Mislim da je to vrlo važno, mislim da je to nešto što trenutno nedostaje e, na europskoj cestovnoj mreži. Mnogi vozači onda vide da ima netko provalio na tim parkiralištima u auto i mislim da ako želimo povećati naknade da onda bi se ta sredstva trebala iskoristiti to da se poboljšaju ta parkirališta, to je vrlo važno. I ova činjenica koju je spomenula izvjestiteljica da želimo e, dati povoljnije uvjete vozilima koje, koje, ne stvaraju emisije. S njime se slažemo. Dakle, eto, to su neke pozitivne točke. Kao što sam rekao, rasprave o tome u mom klubu još e, traju, ali želim srdečno zahvaliti izvjestiteljici. Evo, točno ti minute. Hvala vam lijepa, gospodine. Uspjeli ste. Čestitke. Vrlo obećavajuć početak nove godine. Gospodin Dominik Rike nije ovdje, gospodin Telička ga zamjenjuje. Gospodine Telić, izvolite, imate tri minute. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, dragi kolege. Dobar dan. Danas eh, je u posjeti Sjevernoj Francuskoj eh, gospodin Macron i zbog toga mnogi zastupnici iz tih izvanjih jedinica ne mogu danas biti ovdje. Među njima je Dominik Rike me zamolio da vam prenesem sljedeće. Mi još uvijek vodimo internu raspravu o tome unutar kluba, pa onda u ovom trenutku ne mogu reći kako se poklapaju naše stajališta. No, Dominik Rike bih htio zahvaliti izvjestiteljici, jer je prijedlog vrlo kvalitetan. Prijedlog Europske komisije prema stajalištu Dominika Rikea već je išao u pravom smjeru, a ovo izvješće gospođe Vodalon je uspjelo još i poboljšati taj prijedlog u velikoj mjeri. Što se tiče naknada na temelju udaljenosti i to da se to proširi na sve kategorije vozila, mi mislimo da to ide ruku pod ruku sa primjenom načela zagađivač plaća i korisnik plaća kao i sa uključivanjem e, to jest internalizacijom vanjskih troškova. Isto tako trebamo imati e, točno definirane za što će se koristiti ta sredstva od naknade. To se može koristiti za poboljšanje infrastrukture, bilo da se radi o um, obnovi cesta ili o tome da se podupre uh, prijelaz na druga prometna sredstva. Neću vas iznaditi da gospodin Dominik Ike osobno pozdravlja prijedlog izvjestiteljice što se tiče stvaranja jedne europske agencije koja će biti posvećena cestama. S našim amandmanima ćemo pokušati razjašiti neke aspekte, poput onih odredbi koji se tiče e, slučajeva postojećih koncesija ili pitanja tko će biti nadležan e, u smislu odluke o tome gdje će se primjenjivati e, cestarine na mreži. I najzad, Dominik Ruke je važno da da nadležna nacionalna tijela mogu na teritoriju koji je pod njihovim autoritetom eh, nametati naknade koje žele. I to je ono što je Dominik Rike htio reći u ovom trenutku. Hvala vam. Hvala vam gospodine Telička. Ja dolazim iz iste izborne jedinice kao i gospodin Rike. I bilo mi je daže biti ovdje s vama i reći vidimo se uskoro našem predsjedniku. Dakle, imate sreće. Stavljam vas na prvo mjesto. Gospođa Taylor, izvolite. A, gospodin e, Dalunce će govoriti. Izvolite. E, Hvala vam, predsjednice. Mi vidimo velik broj pozitivnih aspekata u ovom prijedlogu komisije, posebno što su obuhvaćena sva vozila, te da se e, naplata cestarina temelji na prijeđenoj udaljenosti. Uzimaju se također u obzir troškovi za klimu. Međutim, moramo imati e, jednaka pravila e, i dakle pošteno tržišno natjecanje za sve. Održivi prometni načini moraju biti i najjeftiniji, zato se moramo pobrinuti. Također moramo i dalje poštivati načelo da e, zagađivač plaća. Hvala vam, gospodine Dalunde. I sada ću dati riječ zastupnicima koji nisu izvjestitelji u sjeni, ali koji će otvoriti raspravu. Imate po jednu minutu. Riječ ima zastupnica Foster. Znam, nije lako. Imate jednu minutu. Izvolite, gospođo Foster. Hvala vam, predsjednice. To je vrlo veliko dušno s vaše strane. Htjela bih eh, prije svega zahvaliti izvjestiteljici na iznesenim komentarima, međutim ovdje ne govorim u ime kluba, nego govorim u svoje osobno ime u ime svoje delegacije. Nama se ne dopada da komisija namjerava proširiti područje primjene na autobuse. E, ne mislimo da je to dobra ideja, mislim da se tu ne razmišlja o prometu putnicima i ljudima koji žive na selu i selskim područjima. Također se ne slažemo sa navodima komisije kategorija euroemisija nešto što je zastarjelo. Također ne vjeramo da e, postoji metodologija kako bismo mogli imati odgovarajući izračun emisija. E Također mislimo da je naplata pristojbi u nadležnosti država članica što se tiče načela da zagađivač plaća, s time se slažemo, međutim oni se moraju moći odlučiti e, hoće li primjenjivati načelo koje se temelji na udaljenosti ili na vremenskoj osnovi. Mi mislimo da bi bilo vrlo teško promijeniti sadašnji sustav koji se temelji na naplati naknada na vremenskoj osnovi E, također mislimo da su i neki drugi aspekti u nadležnosti država članica. Uh, Zahvaljujem e, dakle izvjestiteljici na ovim komentarima, međutim to bi bili naši komentari. Hvala vam gospođo Foster. Kao što vidite dobili ste 30 sekundi više. Stvarno sam ljubazna prema vama. Gospođa Manantu, izvolite. Hvala vam predsjednice, zahvaljujem također izvjestiteljici. Ne želim se sada vraćati na bit prijedloga komisije, tako da ću odmah prijeći na ovo izvješće. Neki od ovih tvrdnji su kategorički neprihvatljive. Mislim da ne bi trebalo biti poreza na uporabu infrastrukture, Mislim da nije dobro da se pristojbe primjenjuju samo u regijama gdje se ubiru, mislim da bi to bilo kontraproduktivno i štetno za dobro upravljanje teritorijima. Osim toga, ta odluka postavlja problem nepoštivanja načela subsidijarnosti. U izvješće koje se odnosi na primjenu poreza na teška vozila, sustav obveznih naknada za e, sva osobna vozila i motore je neprihvatljiva što se tiče naplate naknada prema prijeđenoj udaljenosti, mislimo da je već dovoljna i naplada određenih pristupi za korištenje nekih vrsta goriva. Propisi Europske unije su stvorili uvjete za razvoj eh, jedne džungle bez ikakvih, eh, bez ikakvog poštivanja pravila konkurentnosti. Hvala gospođa Jela Sender, izvolite. Hvala vam predsjednice. Kao prvo želim čestitati izvjestiteljici na iznesenim prijedlozima. Neki od ovih prijedloga su izuzetno zanimljivi. E, u stavku 56. predlažete jedan sustav e, koji bi trebao pomoći perifernim područjima. Međutim, htjela bih spomenuti da su to mjere koje su u nacionalnoj nadležnosti, tako a mi bismo radije da se ovdje govori o mjerama na europskoj razini. Znamo u kojoj su mjeri države članice nastojale da troškove plate drugi, a ne njihovi nacionalni korisnici. Mi smo isto tako protiv naplate cestarina u pridgradskim područjima. Najsiromašniji građani žive upravo u predgrađima, tako da bi trebalo spriječiti da ih se na ovaj način kažnjava. Postavlja se i pitanje neovisnog tijela za ovaj sektor. Izvjestiteljica je to predvidjela na nacionalnoj razini. Još jedan put, ako želimo da se pravila primjenjuju na nediskriminirajući način, možda bi trebalo razmisliti o osnivanju jednog europskog tijela nadležnog za ovo pitanje. Što se tiče dakle naplate cestarina e, i jasnih definicija. Nažalost, e, Ustav u državama članicama ne omogućuje da se cestarine naplaćuju e, na različit način. To je primjer u Španjolskoj. Zatim 49. i 50. stavak. Vi ste htjeli da se ovdje unese jedna promjena vezana uz vozila sa nultim stopama emisija. Nije mi točno jasna vaša namjera zašto se ova vozila izdvajaju i zašto želite ukinuti dio ovoga stavka kako biste to prebacili u drugi dio teksta. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja zahvaljujem izvjestiteljici. Mislim da ovo ide u dobrom smjeru. Što se tiče toga da se sredstva iskorištavaju za određene svrhe, da, ali treba li to biti točno određeno e, za pojedinu dionicu, dakle tamo gdje se naknade prikupljaju, da se to na, na toj istoj dionici potroši, to mislim da nije u redu, tu onda za mene je važnija. Što se tiče naknada za e, prometnu zagušćenost, pa mislim da bi javna tijela mogla jednostavno proizvesti veće naknade tako što će e, započeti sa gradilištima negdje. Mislim, zagušenost prometa nije, nije nešto što, se, što netko radi namjerno. Moramo pripaziti da imamo dosljednu primjenu svega ovoga i da je zajamčena interoperabilnost. Mislimo da su naknade na temelju udanosti u svakom slučaju bolje od ovih eh, korisničkih naknada na vremenskoj osnovi vinjeta koje sada imamo. Hvala. Hvala, zastupnica de Hvala. Na početku želim zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni, naročito izvjestiteljici, na izradi izvješća. Želim odmah na početku nešto reći o naknadi za prometno zakušnjenje. Recimo u Europi smo već vidjeli pozitivne primjere koji su izazvali početni otpor, ali su ih građani kasnije prihvatili kao što su ih prihvatili i sami korisnici infrastrukture. Kada je riječ o predloženim amandmanima, smatram zanimljivom spomen sekundarnih cesta. Možda bi to bilo teško ostvariti, ali doista su te sporede ceste poseban problem. Njima se kreće promet koji nastoji izbjeći korištenje autocesta što dovodi do prometne zagušenosti i onečišćenja zraka. I Zanimljivo je spominjanje također e, i odmorišta, tome ćemo se vratiti i kasnije, ali kada je riječ o cestarini i naknade za korištenje infrastrukture trebaju se ponovno ulagati u održavanje infrastrukture i za izgradnju nove. Treba također e, uvesti i pojam onečišćivač plaća, no to treba povezati sa korištenjem željeznica, recimo kako bismo poticali korištenje željeznica, mogli bismo razmisliti i o mogućnosti korištenja dugosežnog e, prometa. Hvala. E, gospođo Juto, vi ste došli sa zakašnjenjem. Želim vam sretnu novu godinu. S obzirom da ste izvjestiteljica u Sjeni, imate tri minute. Izvolite. Hvala, ispričavam se, let je kasnio, požurila sam koliko sam mogla, ispričavam se također i zbog promuklosti. Kada je riječ o mom e, predmetu, htjela sam se usredotočiti na četiri glavna pitanja u vezi s kojima smo iznijeli svoja stajališta i ta su stajališta sadržana također i u predloženim amandmanima. Kada je riječ e, o troškovima infrastrukture, odgovarao nam je prijedlog komisije u tom smislu tako da pozdravljamo proširenje područja primjene direktive za troškove infrastrukture na laka vozila, na kombije i na autobuse i mini autobuse. Kada je riječ o tim e, troškovima, dakle to se treba ponovno ulagati u održavanje infrastrukture. To je za nas doista izuzetno važno i mislim da će se većina s time složiti. Kada je riječ o vanjskim troškovima, odnosno eksternalijama, kada je riječ o eksternaliziranju ekoloških troškova, takozvanim eksternalijama, trebaju postojati učinkovite mjere koje će davati prednost onim vozilima koja manje onečišćuju i te troškove treba obvezno ponovno ulagati u smanjenje onečišćenja. Dakle, trebamo se služiti istom logikom kojom se služimo i kada je riječ o troškovima infrastrukture. Dakle, trebamo imati određeni i utvrđeni cilj za korištenje ovih dodatnih naknada, odnosno one trebaju znači trenutačnu primjenu. I te se naknade trebaju ponovno ulagati u smanjenje onečišćenja i treba raditi na razvoju prometne infrastrukture koja će manje onečišćivati. Dakle, trebamo se poslužiti svim mogućim alternativama i pripomoći ostvarenju infrastruktura od strane poduzeća koja sada prodiru na tržište, a za njih se za sada ne čini mnogo. Ja govorim sa stajališta i putnika i e, također i sa stajališta teretnog prometa. Treba dakle prebacivati teretni promet na kombinirani promet sa cesta, dakle kako bi se koristili načini prometovanja i prijevoza koji su održivi i to treba nagrađivati. Kada je riječ o naknadama za prometnu zagušenost, slažemo se sa njihovom primjenom, ali i u ovom slučaju treba točno odrediti način primjene takvih naknada. Da, u redu je ponovno ulagati te naknade u korištenje drugih načina prijevoza, ali i u ovom slučaju to treba jasno definirati i precizirati. I posljednja napomena tiče se transparentnosti i u ovom slučaju moramo imati jasnu podjelu između primijenjenih troškova, dakle troškova infrastrukture, eh, eksternalija i mm, troškovi upravljanja. Treba jasno naznačiti koje će se prednosti ostvariti kada se budu primjenjivale takve naknade, recimo kada e, govorimo o smanjenju CO2 ili o smanjenju prometne zagušenosti zahvaljujući primjeni takvih pristojbi i naknada. Treba vidjeti točno koliko će se smanjiti broj nesreća i koliko ćemo moći unaprijediti sigurnost prometa. Evo, to je ono što sam htjela naglasiti. Hvala. Hvala vam gospođo Ajuto. I sada ponovno dajem riječ izvjestitelju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, gospodin Alberto Madolo. Imate riječ na tri minute. Hvala gospođo predsjednice, dobar dan i hvala vam na pozivu da iznesem naše mišljenje o predmetu Eurovinjeta. Dakle, ovo je direktiva koja je prerasla također u propis za smanjenje emisija i naš odbor se slaže sa izvjestiteljicama i smatra da provedba u Europskoj uniji sustava naplate cestarine temeljeno na udaljenosti koji nije e, diskriminacijski, koji nije previše birokratiziran, E, koji smanjuje vanjske troškove koji stvaraju vozila i privatni automobili. Ako se primjenjuje pri tome i e, znači, korisnik, korisnik plaća i onečišćivač plaća, da će sve to dovesti do smanjenje onečišćenja i prometne zagušenosti. Pri navedenim uvjetima i uz uvjete koje ćemo navesti kasnije smatramo kao odbor da bi se ovaj sustav mogao postupno primijeniti i na laka i na teška vozila. Naravno, u prvom redu na TNT mreže, počev naravno od osnovne mreže. No, sa zabrinutošću gledamo na sljedeće. Dakle, uz potrebna ulaganja od otprilike 300 milijardi eura godišnje na europskoj razini, da su ta ulaganja e, daleko manja sada nego što je to bio slučaj prije krize. Dakle, iznose stotinu milijardi eura i e, smatramo da naknade i pristojbe treba ponovno ulagati za potrebe razvoja i održavanja infrastrukture. Dakle, e, što se tiče vanjskih naknada treba e, isto usmjeriti u smanjenje negativnih učinaka cestovnog prometa i u korištenje drugih načina prijevoza poput željeznica i u uvođenje e, automatskih vozila za elektrifikaciju alternativnih e, sustava prijevoza u odnosu na cestu. Tražimo također fleksibilnost kada je riječ o ruralnim, otočnim, planinskim i perifernim područjima prema nama treba također eh, posvetiti veliku pozornost eh, i prihvaćanju tih mjera od strane potrošača i građana. Naravno, tome će pridonijeti i transparentnost e, i preciznost. Zbog toga treba odmah staviti na raspolaganje informacije o korištenju prikupljenih naknada i o njihovoj raspodjeli i također nam trebaju i e, sažeti pokazatelji rezultata. Prema e, našem mišljenju to može također potaknuti zapošljavanje, dakle otvoriti preko milijun radnih mjesta. Također podržavamo i povremenu reviziju znanstvenih određenih e, baza podataka i e, u svijetlu pozitivnog iskustva sa e, Brenner tunelom također podržavamo i proširenje primjene sustava unakrsnog financiranja. Jedina primjedba koju imam jest da treba obratiti pozornost na očuvanje jedinstvenog tržišta, ali i svejedno želim zahvaliti izvjestiteljici i na tome što je uvažila i naše mišljenje i što je uvrstila u svoje nacrt izvješća i mnoge prijedloge koje smo mi razradili. Hvala još jednom i želim vam uspješan rad. Hvala vam, gospodine U ime Europskog gospodarskog i socijalnog odbora a sada riječ ima Edi iz glavne uprave MUV iz Europske komisije. Dobar dan i sretna i vama nova godina. Hvala, mislim da će nam biti potrebne dobre želje u ovoj novoj godini. Moram priznati da komisija može samo podržati ovaj nacrt izvješća. Mi u istinu Čestitamo izvjestiteljici na kvaliteti teksta, budući da se tu uglavnom potvrđuju osnovna načela koje je iznijela komisija što se tiče vanjskih troškova. Izvjestiteljica Revo Dalon je čak otišla i korak dalje u primjeni načela zagađivač plaća. Neću sada prolaziti kroz sve amandmane, ali dopustite mi da spomenem samo neke od najvažnijih amandmana. Kao prvo, proširenje načela direktive na sva vozila temeljem prijedloga komisije. Čuo sam zadršku nekih zastupnika vezano da se područje primjene proširi i na autobuse. To je dakle sredstvo javnog prometa, međutim činjenica da se autobusima daje prednost ne znači da moraju biti izuzeti iz plaćanja E, cestarina, odnosno pristupi za korištenje infrastrukture i to je u ostalom osnova našega načela postupnog e, prestanka korištena eurovinjeta nakon prijelaznog razdoblja prijeći će se na sustav naplate e, naknada koji je izuzetno važan za moju povjerenicu. Zatim tu je i pitanje alokacije resursa, odnosno realokacije resursa. To je načelo koje u potpunosti podržavamo. Premda je naš prijedlog razmjerno oprezan u ovom pogledu, mi smo nešto naučili iz prethodnih pregovora sa državama članicama, tako da smo ovaj puta bili oprezniji, no bez obzira na to mi u potpunosti podržavamo amandmane koje je predložila izvjestiteljica u tom smislu. Htio bih ovdje istaknuti tri e, stvari. Kao prvo, to je načelo suštinske izmjene naplate cestarina, to mi se čini izuzetno važnim jer ima veze sa obvezom država članica e, da informiraju komisiju o svojim prijedlozima sustava naplate cestarina. Prije izmjene ove odredbe mislim da trebamo biti oprezni. Naime, Ranije su države članice bile obvezne informirati komisiju i to se pokazalo vrijednim budući da je omogućilo da se uspostavi dijalog između komisije i država članica na način da cestarine budu uistinu u skladu sa odredbama direktive. Zatim tu je i pitanje sniženja koje bi države članice mogle odobriti čestim korisnicima. Neki su čak spomenuli stopu od 50%, što nam se čini dosta visokom stopom i to bi zapravo moglo ugroziti cilj naplate cestarina, posebno kada je riječ o smanjenju prometnog zagušenja. No bez obzira na to, e, važno je da se pomire različiti ciljevi te da uzmemo u obzir isto tako i e, socijalnu i teritorijalnu koheziju. No, to je amandman o kojemu možemo još razgovarati, možda ga treba doraditi. Zatim uzimamo u obzir ambicije zastupnice Revo vezano uz vanjske troškove. Ona bi htjela da to bude obvezatno u smislu naplate. Htjeli bismo spomenuti pristobe vezane uz nesreće. Ima vrlo mnogo teorija na tu temu i velik broj studija koje su u opticaju. Zaključno bih e, želio spomenuti jedan konkretni amandman, broj 35, u kojemu izvjestiteljica kaže da na cestama e, gdje postoji naplata cestarina mora postojati kvalitetna infrastruktura. To se posebno odnosi na kvalitetna parkirališta, dakle koja su sigurna i zaštićena. Mislim da je ovo izuzetno važan amandman koji na neki način e, opravdava sustav naplate cestarine ako korisnik plaća neku uslugu ima pravo na kvalitetnu infrastrukturu to se ne odnosi samo na samu cestu nego i na odmorišta Mislim da ovaj amandman dobro pokazuje povezanost različitih inicijativa u ovome prijedlogu i koji nam ukazuje na to da ovdje govorimo o paketu e, mjera u cestovnom prometu, tako da se tu jasno vidi veza između socijalnih aspekata i unutarnjeg tržišta u prijedlogu komisije, ali isto tako postoji veza između socijalnih aspekata i e, naplate za uporabu infrastrukture. Evo, to bi bilo ono osnovno što sam htio reći. Hvala vam, gospodine Dežva. Rovodalon, Sada ću vam ponovno dati riječ. Imate minutu i 30. Vidite, čak e, se i Europska komisija slaže s vašim prijedlogom i pokazali su entuzijazam, tako da ste na pravom putu. Hvala vam predsjednice, zahvaljujem e, svim kolegama na komentarima, prijedlozima i primjedbama. Ja sam sve to zabilježila. Mi ćemo tek sada krenuti sa stvarnim radom i nastojat ćemo razmjenjivati mišljenja što više. E, htjela bih samo spomenuti pitanje alokacija. E, drago mi je da su kolege to dosta dobro primili, iako ne svi, a mnogi smatraju da bi se to konačno trebalo početi primjenjivati. Također pozdravljam i e, pozitivnu reakciju Europske komisije. Ja sam e, tu e, obveznu alokaciju stavila u izvješće, no mislim da bi se to moglo dodatno precizirati. E, možemo u sklopu trijaloga doći do zajedničkog zaključka. Nisu mi poznate poteškoće do kojih je ranije došlo u državama članicama, ali mislim da to ovisi o prihvatljivosti primjene naknada na svim cestama i za sva vozila. Zatim tu je netko spomenuo i pitanje e, sekundarnih cesta. Dakle, države članice imaju slobodu da uvedu sustav naplate i na sekundarnim cestama u slučaju da se te ceste koriste kako bi se izbjeglo korištenje glavnih cesta. U nekim zemljama je to česta pojava, dakle neke su zemlje za to zainteresirane, prema tome mi smo to htjeli ponuditi kao mogućnost, ali ne i obvezu. Zatim socioekonomski aspekti su važni. Gospođa Jala Sender je to spomenula i tu se predviđa mogućnost državama članicama da izbjegnu situacije koje bi bile diskriminirajuće za one koji E, moraju koristiti cestu da bi došli, stigli kući. Što se tiče vrste vozila i e, onih vozila koje imaju niske emisije ili čak nultu stopu emisije, činjenicu da to nije uzeno u obzir u e, troškovima naknada, to nije istina, tu imamo čak smanjenje od 75%, za vozila sa nultom stopom emisija. Iz tog razloga sam e, upravo predložila ove amandmane 49 i 50. Dakle, to je bilo upravo e, kako bi se sve to razjasnilo. A nije mi bio cilj da brišem ovaj inicijalni prijedlog komisije. Mislim da će se ovo pitanje ponovno pojaviti. Kao što sam rekla, bit će nam potrebna uzemna potpora sviju. mi se zalažemo za ukidanje vinjeta i za uspostavu naknada koja se temelje na prijeđenoj udaljenosti, međutim morat ćemo u to uvjeriti one koje tome još nisu skloni, to će se morati primjenjivati na sva vozila imajući da kako e, uvid e, u različiti način korištenja ceste, dakle e, morat ćemo uzeti u obzir ona vozila koja su čista ekološki. Rok za predlaganje amandmana je 20. veljače predlaganje e, amandmana 19. i 20. ožujka. U odboru TRAN ćemo glasovati 14. i 15. svibnja ako sve bude u redu. E, hvala. Inače predsjednica ta koja kaže koji su rokovi, pa ću ja to sada ponoviti. Dakle, rok za predlaganje amandmana je 20. veljače. Dakle, najprije ćemo samo podnijeti amandmane, a onda ćemo vidjeti kasnije kako će biti rokovi. Hvala i sada prelazimo na sljedeće izvješće. Izvjestiteljica Kljun koja će nam nešto reći o porezima na motorna vozila. Dakle, imat ćemo nakon vas izvjestitelj o i nakon toga ostale zastupnike koji žele uzeti riječ. Izvolite, gospođo Kljun. Hvala. Ovo se povezuje sa prethodnim eh, predmetom, ali imamo neke eh, razlike koje se odnose na oporezivanje vozila. Prema prijedlogu komisije zemlje članice trebaju imati veći prostor za smanjenje stopa poreza na vozila za teška vozila ispod stope koja je početno utvrđena eh, takozvanom direktivom o eurovinjetama. Dakle, Oporezivanje jest e, pitanje koje je u rukama zemljama članicama, a ovo razmatramo u okviru postupka savjetovanja parlamenta, dakle uzima se u obzir mišljenje parlamenta i komisije, ali komisija naravno nije obvezna pridržavati se mišljenja parlamenta, ali ga je obvezna, je obvezna savjetovati se s njime. Evo, mi smo razmotrili neka pitanja koja su povezana sa sektorom prometa, odnosno socioekonomska i ekološka pitanja. Trebamo imati uravnoteženi pristup i uvažiti važnost sektora prometa za jedinstveno tržište. Dakle, takozvane vinjete mogu odigrati ključnu ulogu u centralizaciji i naplate cesarina na i pravedan način. I kada je riječ o uvođenju ovih mjera, treba također uzeti u obzir i nacionalne okolnosti i treba pokazati fleksibilnost prema zemljama članicama želimo izbjeći bilo kakve dodatne administrativno troškove za zemlje članice koje bi se mogle smatrati nepravednima i koje bi mogle opteretiti sektor prometa. Dakle, ako uvodimo naknade na temelju pređene udaljenosti, onda se predlaže da se smanji stopa poreza kako bi se smanjio teret na mala i srednja poduzeća naročito. Želimo izbjeći situaciju u kojoj bi došlo do dvostruke naplate pristojbi. Evo, to je svrha ovog prijedloga. Dakle, ja se slažem s time da treba smanjiti oporezivanje u razdoblju od pet godina, kao što je predloženo, ali treba tu omogućiti određenu fleksibilnost i pojednostavniti prijedlog komisije kako on ne bi doveo do dodatnog administrativnog opterećenja u zemljama članicama. Zbog toga sam predložila amandmane kojima se nastoji smanjiti stopa poreza jednim zahvatom, a ne e, sukladno e, petogodišnjem razdoblju kao što predlaže komisija, dakle u pet koraka. Evo, to je najvažniji aspekt e, ovog rada, kao što sam rekla, dakle to je pitanje savjetovanja sa parlamentom i to treba naravno promatati i u vezi sa prethodnim predmetom. Evo, išekujem sa zanimanjem vaše prijedloge i nadam se da ćemo uspjeti uskoro i dovršiti rad na ovom izvješću odboru. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Klun. Za klub socijaldemokrata riječ dobiva gospodin Ertug. Hvala. Nažalost, e, gospođa Tapardel, e, u čije ime ja govorim, danas nije bilo mogućnosti doći. Da, gospođa Tapardel zastupa sljedeće stajalište, dakle naplata cestarina na temelju prijeđene udaljenosti može odigrati ključnu ulogu u poticanju čišćih načina prijevoza i pozdravlja prijedlog komisije kojim se nastoji to unaprijediti. Gospođa Pantapardel se slaže da trebamo podržati ulaganje u infrastrukturu i u smanjenje onečišćenja zraka, onečišćenja bukom i e, ovaj sustav za sada ne odgovara svrsi zato jer ne odražava pravu namjenu infrastruktura, a zapravo naplata cestarina e, na temelju prijeđene udaljenosti bi mogla riješiti taj problem. Također treba ostvariti uravnoteženi pristup u ovom izvješću. Dakle, treba razgovarati o smanjenju minimalnih e, stopa oporezivanja za vozila i za teška vozila naročito, a to se treba primijeniti samo e, tamo gdje se cestarine naplaćuju prema prijeđenju udaljenosti kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje, ali također i e, narušavanje nacionalnih i lokalnih proračuna proračuna jer neke zemlje u velikoj mjeri ovise o naplati poreza na CMV. E, kada je riječ o vremenskom okviru koji je predložen, mislim da trebamo obratiti pozornost na to kako će to utjecati na administrativna opterećenja u zemljama članicama. Prijedlog komisije o razdoblju od pet godina smatramo da je problematičan za ona tijela koja će morati ažurirati svoje propise kako bi uvažila promjene koje predlaže gospođa Klun. Možda bi bilo prikladnije to učiniti u jednom koraku ili u tri koraka. No, ipak želim zahvaliti gospođi Kljun na, na njezinom radu na ovom izvješću. Gospođa Tapardel sada očekuje daljnji rad na pronalaženju prave ravnoteže i između smanjenja porezne stope, smanjenja broja vozila na cestama i s druge strane vremena koje će biti potrebno da se to ostvari. Hvala vam lijepa gospodine Truge. Gospodine Vandalen imate još tri minute. Eh, hvala gospođo predsjednice i hvala također i izvjestiteljici. Pozdravljam eh, to što kažete da treba omogućiti veću fleksibilnost zemljama članicama u smanjenju minimalne porezne stope, odnosno porezne osnovice. Također Mislim da treba pričekati do 2024. godine, o tome smo tek počeli razgovarati unutar e, kluba. No, svakom slučaju mi uvijek pozdravljamo fleksibilnost. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Vandalen. Ko će govoriti u ime gospodina Rikea? Gospođo Bilbao, hoćete li vi uzeti riječ? Gospođo Majsner, izvolite. Pa ja nisam dobila ništa od e, kolegice, tako da sam e, u neku ruku nepripremljena. Ispričavam se zbog toga. Nisam e, spremna sada preuzeti ulogu kolege. U redu, onda ćemo preskočiti gospodina Rikea, onda nastavljamo sa gospođom Matt Carthy, ona nije tu. Gospodin Dalunde, izvolite. så mycket fortfarande. Skatter kan vara mycket... Hvala. Oporezivanje CMV-a može biti učinkovit instrument za uvođenje poticaja koji će omogućiti potrošačima kupovinu ekokompatibilnijih vozila. Dakle, pri utvrđivanju poreza trebamo obratiti pozornost i na kupovinu vozila jer to može imati i psihološki učinak. To je dokazano brojnim studijama, odnosno u trenutku kada potrošač donese odluku o kupnji, on vodi također računa i o drugim e, čimbenicima. Dakle, imamo još uvijek gospodarstvo koje se temelji na fosilnim gorivima i tu mislim na jedno načelo bonus malus za gorivo koje troši neko vozilo. Dakle, bonus malus za one koji kupuju nova vozila i to bi mogao dati snažan poticaj e, prodaji cestovnih vozila. Oporezivanje je učinkovit instrument ako uzmemo u obzir i ovo e, pitanje koje se tiče odluke potrošača. Hvala vam lijepa gospodine Dalunde. Obraćam se za Europskoj komisiji. Gospodine Lježua, izvolite. Eh Hvala vam gospođo predsjednice. Pa ja mogu nastaviti u isto tako optimističnom i pozitivnom duhu kao i što se tiče prvog prijedloga. Ja pozdravljam nacet prijedloga gospođe Klun gdje se u biti dijele ciljevi Europske komisije i njenog prijedloga što se tiče da se pruže državama članicama određene fleksibilnosti kako bi se smanjila stopa oporezivanja na kamione, da se države članice nagna da e, prijeđu sa tog sustava oporezivanja na sustave naknada za korištenje infrastrukture. Treba imati na umu da države članice nisu obavezne smanjiti stopu e, poreza, ali će u budućnosti imati fleksibilnost da to učine. U nacrtu izvješća postoji jedan amandman sa ciljem da se simplificira, pojednostavi tekst Europske komisije, e, dakle da se smanji taj, taj sustav na, sa pet koraka na jedan korak, na jednu godinu dakle. Ja bih mogla reći zašto ne, ali ako se usvoji taj amandman, pa zašto bismo onda imali taj korak da se smanji minimalna stopa oprezivanja tek 2024. Ako se to treba obaviti u jednoj fazi, onda mislim da to možemo napraviti mnogo ranije. Čak i kada preinačena direktiva stupi na snagu na taj datum. To je dakle jedna točka koju sam htio spomenuti što se tiče ovog izvješća kojeg snažno pozdravljamo. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Lježua zadržati taj optimizam još jedno izvješće pred nama. Gospođa Meissner, jeste li eh, pronašli stajalište gospodina Rikea? Oh, dakle, upravo saznajem da je gospodin Rike dostavio svoj dopis za oba izvješća Gospodin Rike želi zahvaliti također izvjestiteljici na njezinom izvješću jer e, smatra da ide u pravom smjeru i podržava također naplatu cestarina na temelju udaljenosti za sve kategorije vozila. I čini se da to ide ruku pod ruku sa primjenom načela korisnik plaća i onečišćivač plaća i također uključivanje eksternalija, dakle isto za oba izvješća zato smatra da ovaj tekst vrijedi za oba. I amandmani gospodina Rikea žele pojasniti neka pitanja, recimo odredbe koji, e, koje se odnose na odlučivanje o provedbi naplate cestarine u mrežama. I na kraju Nacionalne vlasti na podnacionalnoj e, razini mogu određivati stanine vlastitim autoritetom. Evo, zato nam nije dostavio drugi dopis jer je smatrao da e, ovo stajalište vrijedi više manje za oba izvješća. Hvala vam lijepo gospođo Majsner. Gospođa Klun, naša izvjestiteljica, izvolite imati riječ. Hvala. Želim zahvaliti i zastupnicima i komisiji na njihovim doprinosima i mislim da smo dosta složni i da postoji veliko slaganje kada je riječ o uvođenju cestanine koja se temelji na prijeđenoj udaljenosti i također e, o tome da treba smanjiti porezna vozila i da to treba omogućiti veću fleksibilnost zemljama članicama. Mislim da treba ponoviti da zemlje članice nisu obavezne pridržavati se ovih e, smjernica, no ipak bi bilo važno e, biti svjesni da ova razina oporezivanja opterećuje mala i srednja poduzeća i treba pružiti tim poduzećima odgovarajuću fleksibilnost. Dakle, Mm, naravno, spremna sam uh, surađivati još snažnije sa izvjestiteljima u Sjeni, i sa ostalim zastupnicima u nadolazećim mjesecima i sada evo čuli ste naša stajališta. Da, gospođo Klun, što se tiče rokova, imamo rok za podnošenje amandmana koji je određen za 20. veljače u 12 sati nastavljamo sa izvješćem o interoperabilnosti sustava za naplatu cestarina. Gospodine Salini, e, dobar vam dan, sretna vam nova godina, ću vam sada riječ, zatim ćemo dati riječ različitim izvjestiteljima u sjeni. A također imamo tu sa nama izvjestitelja iz EXO-a. Izvolite gospodine Salini. Hvala. Izvješće o reviziji direktive o elektroničkoj naplati cestarine potrebno je jer kao što je i sama komisija ispravno priznala sadašnja direktiva iz 2004. godine u velikoj mjeri nije provedena. Najveći razlozi za zabrinutost tiču se s jedne strane pitanja interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine, a s druge strane tiču se ključnog elementa koji se povezuje sa prekograničnom razmjenom informacija koje je cilj rješavanje dugotrajnog problema neplaćanja pristojbi za ceste u Uniji, dakle različitih zemalja članica. Evo, to su ta glavna pravca o kojima radimo. Koji su naši ciljevi? Naravno, naši ciljevi su osmišljavanje jednog europskog sustava koji će pružanjem e, usluge temeljem uređaja u vozilu moći uspostaviti kontakt sa infrastrukturama u svim zemljama članicama Europske unije. Koja su postojeća ograničenja u svjetlu ovih razloga za zabrinutost koje sam upravo spomenula? Dakle, glavna ograničenja su sljedeća. S jedne strane imamo prepreke pristupu jedinstvenom tržištu za pružatelje ovih usluga koji se sada suočavaju sa objektivno prekomjernim opterećenjima i tu treba nešto poduzeti. A drugo ograničenje tiče se cijene nekih uređaja, recimo Satelitski sustavi i satelitski uređaji su cilj kojim svi težimo, ali sadašnja cijena tih sustava je vrlo visoka, tako da trebamo upravljati prijelaznim razdobljem ili prijelazom na nove uređaje na način da korisnici ne snose prevelike troškove. Zatim e, imamo pitanje povezivanja sa e, ITS-ovima i također problem ometanja frekvencija i uz spomenute probleme imamo također i pitanje pravne osnove koja bi omogućila razmjenu informacija između zemalja u cilju rješavanja problema neplaćanja pristojbi za ceste. Dakle, kao izvjestitelj Mm, mogu reći da imamo neka početna razmatranja koja su sadržana u nacrtu izvješća koje sam dostavio izvjestiteljima u sjeni. Dakle, imamo pitanje međupovezanosti sa sustavima inteligentnog prometa. Tu se ne slažemo sa prijedlogom izmjene frekvencije za elektronički sustav za naplatu cestarine jer bi to zahtjevalo mnogo vremena i iziskivalo velike troškove. Dakle, kada bismo odlučili ići u tom e, pravcu, trebali bismo riješiti problem ometanja frekvencija. I drugi problem koji se bavimo je činjenica da tehnologije za razliku od posljednjeg prijedloga komisije nije u popisu dodatku nego se nalazi u samom korpusu direktive. Zatim pitanje je definicija pa općenito nastojimo osigurati dosljednost sa direktivom o eurovinjetama. Imamo različite definicije lakih vozila, dakle mi ćemo nastojati uskladiti te definicije. Imamo također i pitanje definicije različitih subjekata u sektoru prometa i u te definicije nastojat ćemo unijeti izmjene kako bismo bolje razlikovali njihove funkcije i uloge i iz definicije dionice pod naplatom e, isključit ćemo spominjanje video naplate, odnosno očitavanja registarskih pločica, jer je to koristan popratni instrument, ali za sada još nije dovoljno pouzdan u cilju naplate cestarine. I na kraju dvije zaključne napomene, dakle kada je riječ o provedbi nemamo nekih primjedbi recimo predlažemo samo neka pojašnjenja, odnosno reviziju e, prelaska uz kontakte točke, odnosno nacionalne kontakte točke prema našem prijedlogu bi trebale staviti na raspolaganje svoje baze podataka operatorima iz zemalja koji e, gdje cestarine nisu plaćene i zahvaljujući dobroj suradnji s komisijom sada smo došli do te faze u kojoj se radi na, na tekstu. Dakle, tražimo da u okviru suradnje s komisijom se izdvoje neki elementi koje bi trebalo iz odluke prebaciti u direktivu i tom e, smjeru sigurno je suradnja vrlo konstruktivna. Merci beaucoup, Hvala vam lijepa gospodine Salini. Sad ćemo odmah e, započeti s raspravom. Riječ dajem gospođi Senalovi. Děkuji za slovo, paní, e, paní předsedkyně. Hvala na riječi, gospođo predsjednice. Na početku želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Nemam mnogo što dodati. Uglavnom ću izraziti slaganje sa onim točkama koje su već spomenute. Ja ne podržavam objedinjavanje e, na automatske naplate cestarina sa očitavanjem tablica u okviru navedene frekvencije, odnosno navedenog pojasa i kada je riječ o naplati cestarina ipak odlučivanje o tome treba prepustiti parlamentu i vijeću i također ovaj prijedlog treba povezati sa predmetom koji je u postupku revizije na odboru za cestarine i ako se to na vrijeme pošalje parlamentu onda ćemo moći usporediti odluku i direktivu i sukladno tome ćemo moći u članak drugi direktive ugraditi i doraditi definicije. I još nešto želim reći o određenim amandmanima. Primjerice, direktiva bi trebala obuhvatiti i naknade za niskoemisijska područja i za ulazak u središta gradova. Naime, vozila treba imati više uređaja za plaćanje cestarina i to je slično onim gradovima koji uvoze e, uvode različite vrste vinjeta. I na kraju želim reći da je ovo vrlo kvalitetan e, prijedlog i radujem se budućoj suradnji sa izvjestiteljem i ostalima. Hvala vam lijepa gospođo Senavova. Dajem odmah riječ gospodinu Demas Makeru. Da, hvala vam. Gospodin Tošanovski se ispričava, on je naš izvjestitelj u Sjeni, ne može danas biti ovdje s nama na ovoj razmjeni gledišta. Zamolio me da s vama podijelim njegova stajališta vezano uz nacrt e, izvješća gospodina Salinja. Vrlo kratko, naš 67. smatra da je ovo, ovaj nacrt e, jako težen i htio bi podržati amandman 6 da se zadrži popis tehnologija pod postupkom sudučivanja, a ne da se ide kroz delegirane akte kao što stoji u prijedlogu komisije. To je sve. Hvala na pažnji. Ovo je doista bilo sažeto, gospodine Demasmaker. Bravo. Gospodin eh, Van Miltenburg, imate riječ, imate tri minute, imate vremena. Da, hvala vam. Gospođo predsjednice, zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu, slažem se s njime što se tiče interoperabilnosti sustava, da je to nešto što trebamo postići što prije moguće kako bi sva vozila mogla putovati diljem Europske unije i ne bi se morali vozači baviti različitim propisima jer bi to odvraćalo njihovu pažnju sa ceste. Što se tiče interoperabilnost usluge elektroničke naplate stanja, to je nešto što ovaj prijedlog osigurava, a i prekogranična razmjena informacija o neplaćanju naknada. To je nešto što je u interesu jedinstvenog tržišta, a s time se i ono načelo da korisnik plaća, to jest e, zagađivač plaća, e, ostvaruje. Ta razmjena informacija je važna, ali je važna isto tako i zaštita osobnih podataka. Novčane kazne trebaju biti razmjerne i treba ih isto tako u velikoj mjeri harmonizirati, a pritom treba imati na umu da netko možda je nenamjerno propustio platiti naknadu, to je cestarinu i onda u tom slučaju bi trebala ta osoba moći platiti sestarinu, a da pritom ne plati novčanu kaznu jer, je se, to, jer se to dogodilo iz nepažnje. Ta tehnologija je važna, potreban nam je dobar interoperabilni sustav koji će dobro funkcionirati. E, sugerirali ste da bi e, se aneks e, četvrti trebao uključiti u osnovni tekst, ali mi ne znamo do kakvih razvoja će doći. Vrlo je važno da zakonodavstvo može brzo uzeti u obzir nove tehnološke razvoje, što znači da nam je neophodno potrebna fleksibilnost. Dobro je imati jedan aneks gdje se onda mogu podnositi delegirani akti i kada dođe do novih tehnologija onda možemo to sve E, brzo provesti u praksu, a ne moramo imati dugotrajan zakonodavni postupak. S time bi se zajamčila fleksibilnost i stoga i učinkovitost interoperabilnih sustava na tržištu. Što se tiče amandmana 14. i amandmana e, koje je drugih amandmana koje je izvjestitelj podnio, njih ne podržavam. Hvala vam gospodine Van Miltenbergu. Gospodin Dalunde, izvolite, imate riječ. Mikrofon, molim. Gospodine Dalunde, mikrofon, molim. Hvala vam, gospođo predsjednice. Mi pozdravljamo inicijativu. Ja sam uvjeren u to da je oporezivanje u cestovnom sektoru doista e, prava mjera kako bi se moglo dobro utjecati na promet i kako bi i osobe onda odabrale druga prometna sredstva. Sve to treba pojednostaviti kako bi se što više država članica tome priključilo, ne samo u e, graničnim e, regijama gdje možda osobe putuju e, na posao i onda se vraćaju opet u tu regiju. Primjere za to, za Kopenhagen i Malmö. I onda bi bilo dobro kada bi Europska unija postigla odgovarajuća interoperabilnost između različitih sustava i e, sustava koji se tiču isto tako i teretnog prometa. Hvala vam. Hvala vam gospodine Dalunde. Gospođa Rvodalon. Da, hvala vam. Koliko minuta imam? Samo malo imamo poteškoća sa vremena. Evo, dvije minute, da. Samo da kažem da u potpunosti podržavam e, kako prijedloge komisije, tako i prijedloge izvjestitelja koje je nedavno izneo. Što se tiče potrebe da treba ojačati interoperabilnost sustava e, naplate cestarina i da kažem nešto što je još i u vezi sa onim što sam rekla za ovo moje izvješće, to je izvješće vrlo važno zato što imamo velika načela i treba nam i interoperabilnost svih sustava. To je dakle temeljni zakon i vrlo je važan za određivanje isto tako i naknada. Imam samo nekoliko pitanja vezano uz neka razjašnjenja. Gospodine Salinije, predviđate li da ćete pojasniti e, sustave upravljanja e, što se tiče različitih e, dionika u tom lancu, dakle upravitelje sustavima i upravitelje cestama. Zatim zanima me što je sa gradskim cestarinama, to je nešto što se sve češće javlja u Europskoj uniji. Hvala vam, gospođa Demonte ima riječ. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom prijedlogu. Ja čvrsto vjerujem u ovo izvješće i u ovaj prijedlog komisije jer smatram da je došao krajnji trenutak da se ostvari interoperabilnost eh, ovih sustava o kojima govorimo, odnosno za naplatu cestarine. Osvrnut ću se na nekoliko prijedloga izvjestitelja. Slažem se sa prijedlogom iz prvog amandmana, odnosno da se obrati pozornost na troškove poduzeća za upravljanje cestama, jer ako na to ne pripazimo, onda će se to prebaciti na korisnike. I slažem se sa onime što je predloženo u drugom amandmanu, jer se i ja uvjeravam u to da tehnologija može omogućiti i dijalog sa inteligentnim prometnim sustavima, dakle uz pomoć digitalnih tehnologija možemo osigurati i praktičnija izvedivija rješenja umjesto da se koristimo različitim frekvencijama. A to bi moglo i skratiti vrijeme provedbe jer naši prijedlozi moraju biti konkretni i ostvarivi na tržištu i to u vrlo kratkom roku. Na kraju mislim da je važno unaprediti raspravu i o naplati cestarine. Imamo mm, naplatu cestarine koja izostaje naročito u pograničnim područjima i time se neki subjekti koriste kako bi narušili tržišno natjecanje. Dakle, trebamo osmisliti neki učinkoviti sustav, dakle nekakve informacijske tehnologije koje će nam pripomoći u tome i to bi moglo spriječiti i narušavanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. Dakle, hvala vam na ovim prijedlozima. Hvala vam lijepa, gospođo De Monte. Europski gospodarski socijalni odbor. Htjela bih tu dati riječ e, izvjestitelju, to je gospodin e, Vitas Mačiulis. Imate riječ na tri minute. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Naš e, odbor je detaljno e, proučio ovaj prijedlog i raspravljao, te smo usvojili vlastito mišljenje što se tiče interoperabilnosti ili sustava elektronične naplate cestarina. I koliko danas svačam, Situacija je vrlo slična i ovdje, prema onima što je predstavio gospodin Salini, što su rekli i drugi članovi odbora. No, dopustite da mi predstavim nekoliko glavnih e, problema i to bih e, napravio na mamatenom jeziku na litavskom. Trenutno više od 20 država članica koristi sustav elektronične naplate cestarina, ali ti sustavi su jako različiti i nisu koordinirani. I toga naš odbor podržava prijedlog Europske komisije da se harmonizira taj sustav. To bi nam omogućilo da smanjimo gubitke u prihodima zbog nenaplaćenih pristobi i to bi izbjeglo situacije da se neke od e, cestovnih prijevoznika natječu na e, nepravedan način. Vozila imaju informatičke sustave na samom vozilu, ti sustavi su dosta skupi Stoga bismo trebali pomicati i druge sustave poput e, sustave na, na tabletima, na pametnim telefonima, dakle slične sustave koje bi mogli ispunjavati istu ulogu. Moramo uložiti u softver kako bismo ga prilagodili različitim državama članicama. Također moramo poboljšati i naše vlastite organizacijske aspekte moramo izbjeći monopole na tržištu sustava elektroničke naplate cestarina. Moramo prilagoditi također i naše sustave e, sustavu EUCARIS. E, za tu modifikaciju će nam biti potrebna velika ulaganja. Po našem mišljenju bi Europska komisija trebala ustupiti financijska sredstva za to i praktičnu podršku državama članicama i e, sustavu Eukarius. Mnoga mala poduzeća te samostalno zaposleni ljudi koji rade u e, sektoru prijevoza, e, njih se to posebice tiče, zbog toga bi ovo mogla biti i socijalno osjetljiva tema. Trebamo harmonizirati dakle sustav elektroničke naplate cestarine i to moramo napraviti što prije možemo, a države članice bi trebale s nama u tome surađivati. Kao drugo, taj sustav bi trebao biti fleksibilan, trebao bi biti omogućeno da se koriste e, trenutne, trenutni sustavi, trenutna oprema, ali isto tako i da ti sustavi budu otvoreni inovaciji. Trebamo, naravno, pritom pripaziti na sva ona osnovna načela koja vrijede u EU. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine izvjestitelje iz e, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora na vašim riječima. A sada se obraćam gospodinu Ležvau da čujemo stajalište Europske komisije o e, ovom izvješću. Hvala vam gospođo predsjednice. Kao prvo zahvaljujem gospodinu Saliniju na nacrtu izvješća i na tome što općenito podržava prijedlog komisije. Vi kao prvo podržavate e, opći cilj prijedloga Europske komisije, a to je da se promiče interoperabilnost e, sustava elektroničke napade za stanje, te isto tako podržavate i glavne inovacije u prijedlogu, kako ih ja nazivam, a to je taj novaj mehanizam za razmjenu informacija kako bi se pobjedili da e, svi plaćaju pristojbe. Što se tiče izvješća, neću se osvrnuti na mnoge pozitivne izmjene koje podržavamo. Spomenut ću samo prije svega amandman s kojima se nacionalnim kontaktnim točkama pruža mogućnost da e, ustupe informacije onima koji naplaćuju naknade. To bi e, poboljšao učinkovitost i e, provedbu tog sustava. Vidim da bi rado imali popis tehnologija na kojima se temelji interoperabilnost, da to se integrira u glavni dio direktive, jer smatrate da je to vrlo važan element koji se smije izmijeniti samo u okviru redovnog zakonovnog postupka, ali čuli smo jedno drugačije mišljenje koje je iznio gospodin Van Miltenburg i upravo je cilj prijedloga Europske komisije taj E, s time što smo stavili te tehnologije u aneksu, da se može lakše e, napraviti e, prilagodba i izmjena ako dođe do potrebe da se te tehnologije izmijene, da se onda to napravi u jednom razumnom vremenskom roku i stoga mislim da postoje neki tu argumenti za vođe rasprave o tome. Postoji jedna druga točka gdje se Europska komisija ne slaže s izvjestiteljom to je da se iz definicije e, elektroničke naplate stadina isključe sustavi koji e, koriste e, automatsko prepoznavanje registarskih pločica. Iskreno rečeno, mi ne razumijemo zašto je izvjestitelj predložio da se ti sustavi isključe iz toga. Mi vidimo dva dobra razloga zbog kojih bi trebali zadržati te sustave u području primjenove direktive. Kao prvo, ako isključite te sustave, onda to znači da ti sustavi neće moći iskoristiti onu glavnu inovaciju u tom prijedlogu, a to je razmjena informacija. Kako bismo se pobinuli da korisnici infrastrukture plaćaju naknade. A znamo od upravitelja tih sustava da postoji velik, velika razina prijevara kod korištenja tih sustava. Dakle, mnogo korisnika koji ne plaćaju cestarine. Drugi razlog koji vidimo isto tako i taj da imamo sve više tih sustava, posebice u gradovima, te smatramo da s time što ćemo uključiti te sustave u području primjene direktive, da ćemo stvoriti jedno tržište za to i da ćemo onda dati mogućnost svakom pružatelju tih usluga da izradi europska rješenja za sve korisnike, bilo da se radi o privatnim korisnicima ili komercijalnim korisnicima cesta. Dakle, mi bi apelirali na vas da se e, automatsko prepoznavanje registarskih pločica uključi e, u područje primjene ove, ovog zakonodavstva. I jedna zadnja vrlo važna točka koju gospodin Salini spomenuo, a to je e, jedna interinstitucionalna točka. Naime, paralelno s ovom direktivom mi pregovaramo i s državama članicama o reviziji odluka ITS-a koji uključuje posebice prava i obveze svakog e, naplatitelja naknada i svakog pružitelja usluge. U vijeću, ali i u našim raspravama s Europskim parlamentom, prije, prije svega sa pravnom službom Europskog parlamenta, vidimo da neki propisi iste odluke Europske komisije o ITS-u bi e, mogle biti od ključne važnosti. E, I ako sadrže neki e, ključan element interoperabilnosti, onda ne bismo ih mogli usvojiti niti pomoću delegiranju, niti pomoću provedbenog akta, što znači da tu postoji određen manevarski prostor kako da raspravimo kako bismo mogli te neke elemente uključiti u ovu direktivu. A kao što je rekao, mi smo u uskom kontaktu i razgovaramo i o tom elementu. To je dakle ono glavno što sam htio reći. Hvala vam. Hvala vam lijepo gospodine Ližua. Gospodine Salini, izvolite. Grazie. Ringrazio. Hvala. Želim zahvaliti kolegama, izvjestiteljima o Sjeni na njihovim napomenama. Koliko vidim iz njihovih eh, napomena, mislim eh, da ćemo postići ravnotežu u razumno kratkom roku. Na čemu treba najviše poraditi? Pa počet ću od primjedbe komisije da na početku je postojalo drugčije mišljenje o automatskom e, sustavu očitavanja registarskih pločica, no moje mišljenje, a to stavljam i na raspolaganje izvjestiteljima u sjeni, je da ga ne isključimo u potpunosti, nego da taj sustav očuvamo kao dodatni popratni sustav uz ENC. Kao sam sustav naplate cestarina, taj sustav očitavanja tablica još nije sasvim pouzdan, ali kao popratni sustav se svakako može uzeti u obzir i to je jedna tehnička ocjena koju sada dajem i o tome ćemo još e, dodatno razgovarati, moći ćemo to riješiti, to nije problem političke prirode. E, kada je riječ o drugim napomenama, Komisija je, čini se, spremna uvrstiti u e, popis tehnologija kolega iz Aldea da e, s obzirom na kratko vrijeme koje imamo na raspolaganju to treba ostati u dodatku, ali budući da je riječ o ovoj ovdje o tehničkoj direktivi izuzeti iz teksta direktive ovaj popis, mislim da bi to umanjilo i pravnu kvalitetu same direktive. Postupak e, suodlučivanja po svojoj prirodi jest složeniji, ali to ne znači da je to nužno gubitak vremena. Naravno, možemo e, biti i brži ako razumijemo sam postupak. Spomenut je također i problem gradskog prijevoza, pa u ovom trenutku mislim da trebamo uspostaviti E, ravnotežu između svih sustava očitavanja i naplate cestarine i pozdravljam e, nastojanje komisije da se razvoji e, gradski i vangradski sustav. Krenimo od vangradskog sustava i tu uvedimo usklađenost koja nedostaje, koja prouzročuje troškove u visini od stotinu milijuna eura i mislim da ćemo onda i u kraćem vremenu moći proširiti ovo i na gradski prijevoz, ali za to možda još nije pravi trenutak. Hvala vam lijepa gospodine Salini. Podsjećam na rok e, za podnošenje amandmana, dakle 20. veljače u 12 sati. I nastavljamo sa našim radom s time što ćemo eh, razmotriti eh, dvije dirigirane uredbe o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za željeznice. Zamolit ću da nam komisija pruži svoje izlaganje. Dobar vam dan, gospodine Fić. Eh, to ćete vi napraviti, imate 4-5 minuta, a zatim kako bismo dobili informacije o samim delegiranim aktima vezano u zajedničku sigurnosnu metodu za željeznice i zatim ćemo čuti izvjestitelja koji je bio zadužen za osnovni, osnovni komad zakonodavstva i zatim će moći i drugi zastupnici se javiti za riječ ako to žele. Oni koji napuštaju prostoriju, njih molim da to učine u tišini. Ispoštovanje prema kolegama. Hvala vam. Izvolite. Attendez, attendez, peut Vous sortez Da, molim vas da napustite dvoranu. Izvolite, imate riječ. So, thank uh, Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Htio bih vam vrlo kratko predstaviti uh, dvije delegirane uredbe s kojom se uvodi zajednička sigurnosna metoda za željeznice. Na prvoj proznice samo da vam vrlo ukratko objasnim e, što su to te zajedničke sigurnosne metode. Ideja njih je ta da detaljno opisuju što e, željeznička poduzeća moraju napraviti kako bi pokazala da e, ostvaruju sigurnost za sve korisnike željeznica ali to nisu detaljni propisi koji vam kažu kako trebate postići sigurnost, već samo vam kažu što trebate pokazati u smislu toga da imate tu sigurnost. To nije nešto novo, to je nešto što je postalo već pod prijašnjim paketom o željeznicama, no sada je došlo do promjena u zakonom postupku. E, postupak prak je sada e, nestao i sada su ti propisi pretočeni u delegirane akte, što vidite i ovdje. Prva od ta dva delegirana akta tiče se e, sustava za željezničku sigurnost e, koje e, željeznički prijevoznici moraju pokazati prije nego što dobiju svoju potvrdu o sigurnosti i na idućem na slajdu možete vidjeti što je novo ovdje, a to su prije svega elementi s kojima smo htjeli odraziti činjenicu da sa stupanjem snage tehničkog stupa četvrtog paketa o željeznicama od lipnja iduće godine imamo e, ERU, željezničku agenciju Valencien, koja će postati nadležna za neke od jedinstvenih potvrda o sigurnosti i e, ona je odgovorna za prekogranične aktivnosti i ti željeznički prijevoznici imaju mogućnost e, koristiti eru umjesto nacionalnih tijela i kada se radi o nacionalnim potvrdima o sigurnosti. Dakle, prvo što CSM radi je to da održava tu novu ulogu. Također smo iskoristili tu priliku kako bismo poboljšali CSM. Imamo tu jasne definicije što se tiče e, sustava za upravljanje sigurnošću od strane željezničkih prijevoznika. Također smo stavili veći naglasak u CSM-u na ulogu ljudskog faktora, dakle što se tiče ponašanja zaposlenika željezničkih prijevoznika i onih koji upravljaju e, sustavima za sigurnost. To je vrlo važno kako bismo imali sigurne željezničke aktivnosti. Tu prije svega imamo elemente koji se tiču e, obuke osoblja i procesa unutar e, željezničkih prijevoznika kada se radi o tome da uče od nesreća i od incidenata. I općenitije E, imamo cijelu tu kulturu sigurnosti i izvještavanja kako ne bismo samo rekli da postoje pravila kako bi se ona slijedila, već kako bismo imali doista sustave gdje se ženski prijevoznici ohrabruju da e, postupaju na siguran način te da izvještavaju i uče nešto e, od nekih situacija koje su bile nesigurne. Zatim isto tako tu i dalje govorimo da je uloga nacionalnih e, sigurnosnih tijela da se bave nadzorom e, željezničkih prijevoznika i upravitelj infrastrukturom kada oni imaju e, certifikate, dakle bilo da imaju potvrde od strane ERE ili da su dobili potvrde sa nacionalne razine. U svakom slučaju na nacionalnim sigurnosnim tijelima je da se bave konstantnim nadzorom željezničkih prijevoznika i upravitelj infrastrukturom. S time se bavi ovaj CSM. Naravno, ono što je ovdje vrlo važno je to da recimo imamo jedinstvenu potvrdu o e, upravljanju koje izdaje neko nacionalno tijelo i onda kad imamo prekograničnu aktivnost onda nam je potrebna metodologija za tih nekoliko nacionalnih tijela koji će biti uključeni u nadzor samog željezničkog prijevoznika kako bi oni mogli vršiti taj zajednički nadzor. Jedan veliki dio inovacija u ovom CSM-u leži upravo ovdje. Osim toga, iskoristili smo tu priliku kako bismo poboljšali nekoliko definicija. I zatim na zadnjoj prozirnici koju sam vam pripremio danas, tu bih vam htio kratko predstaviti konzultaciju. E, nijedan od ovih zajedničkih sigurnosnih metoda nisu nešto novo. E, oni se temelje na preporuci iz e, travnja prošle godine koju smo dobili od e, Europske željezničke agencije. Imali smo i povjetne informacije o tim preporukama tijekom ljeta i rane jeseni. Nema mnogo komentara, to nije nešto što je jako kontroverzno. Mi smo uključili te preporuke u izradi ova dva prijedloga koje danas imate pred vama na stolu. I s time evo, bih ja ovdje zaključio. Bit ćemo vrlo drago odgovoriti na bilo kakva pitanja ili komentare koje možda imate. Hvala vam. Merci beaucoup, le représentant de la... Hvala vam, zahvaljujem predstavniku Europske komisije. Sada ću otvoriti raspravu. Gospodin Kramer se ispričao, on je izvjestitelj, ali nije mogao nazočiti ovom sastanku. Izvolite, gospodine Bach. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa komisiji na predstavljanju ovih delgenih e, akta e, koji su dosta tehnički. Imam nekoliko pitanja što se tiče članka broj 8 o zajedničkoj sigurnosnoj metodi, posebice što se tiče e, točke 2 o nadzoru. Tu bih htio postaviti pitanje komisiji vezano uz to koja je koordinacijska uloga ERE i hoće li Europska komisija sudjelovati u tom postupku koordinacije? Te koji će se zajednički jezik koristiti za razmjenu informacija između tih institucija. Za nekoliko godina će sigurno biti korisno dobiti neko izvješće gdje će nam se upisati kako su se provodile te koordinirane aktivnosti i koja tijela su preuzela vodeću ulogu. Što se tiče točke povjetnih informacija, tu bih pitao komisiju koje ste povjetne informacije dobili od nacionalnih sigurnosnih tijela. Što se tiče obnove, to jest e, ažuriranja e, pojedinih potvrda o sigurnošću ili dozvola vezanih u sigurnost. I možda jedno postupno pitanje. Što se tiče e, tog postupka, jeste li se na njega pripremili ili ste mislili da će doći do nekog drugačijeg postupka. I kada nažalost dođe do neke nesreće na nekoj međunarodnoj trasi, zanima me koja će biti uloga e, Europske agencije za željeznice, koja će biti uloga Europske komisije kada se radi o istragama. I može li ERA izdati preporuke s tim u vezi i predstaviti konkretne mjere? Hvala vam. Merci beaucoup, Hvala vam, gospodine Bar. Evo, komisija će sada odgovoriti na vaše pitanje. Ben, je vous ai pas vu, monsieur Wim de Oprostite, nisam vas vidjela, izvolite. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjednice. Pa niste mi ni mogli dati riječ jer eh, nisam zatražio riječ, ali Sada, s obzirom na ovo izlaganje Europske komisije, htio bih kao obični građanin pitati je li došlo do povećanja razine sigurnosti ili je još preuranjeno za takve ocjene. Mi moramo biti sigurni da naši birači mogu pratiti što se ovdje događa. Je li se situacija uistinu poboljšala? To je moje pitanje. Hvala. Hvala vam na tako jasnom pitanju. Dakle, pitanje je upućeno predstavnika Europske komisije. Je li se situacija poboljšala? Mi pažljivo pratimo podatke o sigurnosti iz država članica i mislim da podaci govore o velikim razlikama u državama članicama. Neke države članice primjenjuju izuzetno visoke standarde sigurnosti, a u drugim zemljama su oni niži vjerojatno zbog nedostatka ulaganja. Međutim, sve su europske željeznice sigurnije od europskih cesta, tako da govorimo o sustavu koji je prilično siguran. Tamo gdje je sigurnost upitnija, Agencija za željeznice uspostavila je sustav za nadzor. Imamo neke prioritetne zemlje s kojima agencija tjesno surađuje, nastojeći im pomoći da identificiraju ona područja koja ugrožavaju sigurnost, te da razviju protokole za poboljšanje sigurnosti. Naši statistički podaci ukazuju da se situacija što se tiče sigurnosti uglavnom ne mijenja ili se poboljšava što se tiče ERTMS-a. Mislim da će to omogućiti još veću razinu sigurnosti u buduće, tako da moramo zadržati jednaku razinu ulaganja u takve sustave. Hvala vam. Ja mislim da trebamo svi pozdraviti napredak koji je ostvaren u sklopu ovoga izvješća. Mihael Kramer je izvjestitelj iz našeg odbora za ovo izvješće. To su sve pitanja koja su ključna za prometni sektor, a moje pitanje bi bilo sljedeće, kako se države članice pripremaju za primjenu novih pravila, dakle vrlo konkretno, i s obzirom na velik broj nesreća, u Francuskoj imamo dosta problema, imali smo uistinu velikih poteškoća, dakle kako ćete u buduće uvesti mjere koje će omogućiti da bude manje nesreća. Hvala. Što se tiče četvrtog eh, paketa o željeznicama i prenošenja u nacionalno zakonodavstvo, države članice to mogu učiniti do lipnja ove godine. Kao što znate, postoji mogućnost da se provedba odgodi za godinu dana do lipnja 2020. godine. Dakle, oni nas moraju kasnije tijekom ove godine izvijestiti o tome hoće li iskoristiti tu mogućnost. Mi smo u sklopu i kroz naše regulatorne odbore u kontaktu s državama članicama. Većina ih je rekla da će to učiniti do lipnja sljedeće godine. Mi, bi, ćemo tražiti dodatne detalje o provedbi u nacionalno zakonodavstvo kako bismo imali ujednačenu situaciju diljem Europe, a Agencija za željeznice surađuje sa nacionalnim tijelima za prometnu sigurnost kako bi njihov rad i prakse bile sukladne sa erom, posebno što se tiče izdavanja e, potvrda o sigurnosti. Imali smo čitav niz konferencija prošle godine pod pokroviteljstvom komisije i ERE sa nacionalnim tijelima za sigurnost kako bi bolje razumjeli e, zahtjeve za sigurnošću. Mi to namjeravamo ponoviti ove godine gdje ćemo se baviti konkretnim detaljima vezano uz provedbu. Mnogo toga se radi, preuranjeno je reći hoće li države članice sve odraditi na vrijeme, no za sada situacija djeluje pozitivno. Što se tiče broja nesreća, da, imali smo e, taj, e, tu tragičnu nesreću u Francuskoj oči Božića. Sve su nesreće tužne i mi nastojimo izvući neke pouke iz svake od njih. Naši glavni, e, naš glavni ravnatelj je sa ravnateljem ERE razgovarao o tome prošlog tjedna i ništa ne govori u prilog tome da dolazi do pogoršanja u željezničkoj sigurnosti, naprotiv ona u porastu. Što se tiče Francuske, postoje neki konkretni problemi. Kod željezničkih prijelaza, e, kako se prelazi na automatizirana vozila, razmatramo i druge sustave za interakciju između željezničkog i cestovnog prometa. To ćemo možda moći spriječiti u sljedećih 5 do 10 godina ovakve nesreće. Mislim da je ovo dobra prilika da se nadovežem na pitanje gospodina Bara vezano uz nesreće i ulogu komisije u tome. Temeljem direktive o sigurnosti uloga istrage o nesrećama još uvijek je u nadležnosti država članica. To je utvrđeno u direktivama. Dakle, kada dođe do nesreće, svaka pojedina država članica mora provesti istragu i ovisno o težini nesreće mora podnijeti izvješće železničkim agencijama u drugim državama članicama. Dakle, nije na agenciji za željeznice da iznosi preporuke vezano uz neki, neku konkretnu nesreću. Da kako, ako se pokaže da je bilo problema sa izdanom dozvolom od strane e, nacionalne, nacionalnog tijela za prometnu sigurnost ili same agencije, u tom slučaju treba analizirati problem. Međutim, e, tu je uloga kod nadzora prilično ograničena. Hvala vam, hvala vam na ovim e, objašnjenjima. Mi ćemo se da kako vratiti na sva ova tehnička pitanja, budući da su od velikog prioriteta za rad našega odbora. Dragi kolege, podsjećam da parlament e, budno prati delegirane akte i podsjećam komisiju da parlament mora biti informiran kao i stručnjaci iz država članica. Mi smo tu i želimo biti informirani jednako kao i oni s obzirom da smo mi zakonodavno tijelo. U svakom slučaju Mm, vi ste dobro došli na ovakve razmjene informacija u našem odboru. Mi ćemo sada zaključiti sastanak. Nastavljamo s radom sutra, ali molim vas da ostanete u dvorani s obzirom da ćemo u 17.30 započeti sa sastankom koordinatora. Hvala. Da, 15 e, minuta ranije. Vidim da se ne slažete, gospodine Telečka, vi ste htjeli da odmah imamo sastanak koordinatora ili ni sami niste sigurni. Yeah.